kako bi odgovorila na ovu dugu raspravu. Jako mi je drago što mogu danas ovdje pozdraviti e, dvoje vrlo hrabrih aktivista za e, ljudska prava. To su Leila i Arif Yunus u pratnji njihove hrabre kćeri Dinare. E, ona je iz Amsterdama bila vrlo aktivna i nastojala ih osloboditi. Molim vas aplaus za naše goste. E, sigurno se sjećate da je Leila Julos bila nominirana za nagradu Saharov 2014. Bili smo vrlo zabrinuti za njeno zdravstveno stanje kada je bila e, u zatvoru i mi smo koordinirano i e, ustrano radili na njenom oslobađanju i vidite da je u međuvremenu to uspjelo, napustila je zemlju a nakon ovog mukotrpnog puta i nakon patnji velika nam je čast što ih možemo danas e, ovdje pozdraviti. E, želimo vam e, svaku sreću, zdravlja, svako dobro na vašem daljem putu i uvjeravam vas da ćete i dalje imati svu podršku ovoga doma na vašim, u vašim nastojanjima za ljudska prava. Hvala što ste došli. Sada riječ ima Federica Mogherini. Hvala gospodine predsjedniče. Dopustite mi da e,